Znači imamo ovdje pristup poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca. Imamo tu razmatranje amandmana, izvjestitelj je Manuel Morel. 52 amandmana su podnesena i izvjestitelj je isto tako e, osmislio tri kompromisna amandmana. Dajem vam riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Trebamo e, priznati da je Europski parlament e, ovdje se zapravo probudio što se tiče porezne pravde i to u svjetlu dokumenata iz Paname i onda to pokazuje se da kad imamo mobilizaciju parlamenta i javnosti onda europske institucije to e, i poslušaju i u ovim mlakim vremenima jako je dobro da parlament govori o tome. Znači imamo ovdje ovu, ovo pitanje e, porezne transparentnosti. Ljudi su revoltirani nejednakostima e, koje su sve veće i proizvode se zbira legitimno nezadovoljstvo. I to e, uzdrmava i one temelje demokracije. U tom smislu moramo E, u svakom slučaju na tom području ostvariti sve veću e, suradnju. Mislimo da naši predlozi idu u dobrom e, pravcu. Drago mi je da vidimo konsenzus vezano uz razmjenu informacija o sprečavanju prana novca u smislu financiranja terorizma. Zahvaljujem naravno i izvjestiteljima u Sijeni koji su bili vrlo e, kooperativni, a mi smo dodali ovdje znači jedan dodatak e, borbi protiv e, svih prijevara, a radi se o automatskom razmjenjivanju informacija. Imamo test koji je danas usvojen, on je uravnotežen, zahvaljujući prije svega radu povjerenih izvjestitelja u sjeni i oni su nam omogućili takav rezultat. I zadnja točka, budući da želimo biti realistični, automatska razmjena informacija zahtjeva isto tako pripremu poreznih e, vlasti, zbog toga želimo da te vlasti i do sljedeće zime imaju vremena kako bi taj e, mehanizam i te procedure uspostavili. E, to je ono što smo napravili budući da taj zahtjev za jednakošću na području poreza je nešto što se sve više promiče u Europi. Hvala. Sad dajem, e, dajem riječ gospodinu povjereniku u sjeni EPP-a. Hvala, dragi kolege. Biti ću vrlo kratak i učinkovit kao i e, ova procedura e, vezano uz ovaj predmet koja je bila kratka i učinkovita. Želim zahvaliti izvjestitelju na zbilja dobro i brzo obavljenom poslu. Imamo jednu izmjenu koja je možda mala, ali izuzetno važna. Imamo sinergije vezano s jedne strane nadzora, s druge strane e, sakupljanje informacija u okviru borbe protiv pranja novca i utaje poraza. Radi se o snažnoj sinergiji, to se mora iskorištavati. Kao što smo već rekli, moj prioritet je usvajanje, brzo usvajanje prijedloga komisije. Mi smo izabrali da e, znači uložimo samo nekoliko amandmana e, kako bi podržali prijedlog e, komisije. Što se tiče završnih vlasnika, te informacije trebaju biti stavljene na raspolaganje svim relevantnim vlastima. Moj klub isto tako će predložiti da te informacije budu dio automatske razmjene informacija između znači službi službi komisije. Hvala. Hvala. Gospodin Honelenen, izvolite. Gospođa, izvolite. Šta je sad? Da, hvala. Hvala, gospodine predsjedniče. Zahvaljujemo izvjestitelju, gospodinu Morelu, na zbilja učinkovitom e, procesu e, pregovaranja i e, učinkovitim kompromisima. Mi Mislimo da Europska unija u tom smislu stvara e, cijeli okvir za učinkovitu suradnju poreznih tijela. Mislim da ovaj prijedlog e, povećava još dalje transparentnost vezano u uz suradnju poreznih tijela u različitim e, različitim zemljama. Ono što je problematično je vezano, znači s pristup informacijama poreznih tijela. Što se tiče informacija o sprečavanju pranja novca, moramo u svakom slučaju to upodr, e, poboljšati. Kroz moje amandmane ja želim znači e, ojačati tu potrebu da jurisdikcije e, procesuiraju sve zahtjeve za određenim informacijama Države članice imaju obvezu da notificiraju komisiji ako zbog nekog razloga ne mogu provesti određene istrage na osnovu informacija koje su dobili. To će prevenirati E, da države članice i njihove porezne vlasti zapravo e, ne naprave ništa vezano uz te informacije. Ja smatram da informacija o sprečavanju pranja lovca mora isto tako biti dio automatske razmjene informacija. Hvala. Hvala. E, gospodin Nils Torvarc, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i izvjestitelju na dobro obavljenom poslu. Mislim da smo uspjeli e, poboljšati neke stvari, no bojim se da e, zapravo ostavljamo i puno e, rupa u tekstu iza nas. Mi smo na ovoj legislaciji na zakonodavstvu radili 2013. godine, kad je direktiva stupila na snagu, imali smo znači tu direktivu o bankana, bankama koja je omogućila da Znači da ljudi na neki način e, se otvore prema svim tim informacijama što se tiče e, dokumenata o Panamima, o Panami. Ako pogledate, na primjer, kazinoje, onda postoji znači velika šansa da 60% znači prihoda dolazi iz e, izvora koje uopće ne znamo i koje ne poznajemo i imamo znači te rupe koje se omogućavaju da se zapravo e, to primjenjuje u kasinima i imamo zakonodavstvo koje je u potpunosti kontraproduktivno. Potrebni su nam standardi u ovom e, E, području. Mislimo da smo poboljšali tekst i trebamo i u budućnosti napredovati na e, isti način, budući da će nam biti potrebni mnogo snažniji instrumenti kako bi ostvarili ciljeve i e, riješili se svih rupa u zakonu. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite, hvala gospodine predsjedniče. Želim također zahvaliti Emanuelu na izuzetno dobro obavljenom poslu. Ovo što je ovaj izvješće izuzetno važno kako bi se dalo instrument poreznim tijelima e, što se tiče razmjene informacija o sprečavanju e, pranja novca. Trebamo u svakom slučaju ovdje e, poboljšati taj okvir Govorimo o dvije glavne stvari u kompromisima izvjestitelja. Prvo se radi o automatskoj razmjeni informacija što se tiče razmjena informacija o sprečavanju pranja novca e, i pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca. Drugi kompromis je vezano uz to da komisija treba imati pristup e, tih e, tim informacijama. Imamo također i amandmane koji bi mogli biti podržati druge E, znači drugi klubovi u 35 i 42 imamo mogućnost provođenje istraga i to e, uz ovlasti e, nacionalnih poreznih tijela. Ovo je nešto što postoji o postojećoj direktivi što se tiče administrativne suradnje i mislim da je važno da se ta proširi ta upravna suradnja i da se ona također proširi na porezna tijela. U amandmanu 49 se znači širi pristup e, područje primjene e, pristupa informacija, to je pokriveno EMLD e, direktivom vezano uz znači pristup pristup informacija carinskih službi. To je izuzetno važno što se tiče e, prijevara. Želimo također da podržite i amandman 15 koji je bio napisan e, što se tiče e, njegovog sadržaja, napisan prema samim preporukama e, stručnjaka. Radi se znači određenim e, rupama koje omogućavaju da se zapravo zaobiče ova automatska razmjena informacija. Mi želimo da se o tome otvori e, rasprava kako bismo riješili postojeće slabosti u postojećoj direktivi. Hvala. Gospodin Onda, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja se slažem uh, s onim što je predstavio gospodin Morel što se tiče ovog izvješća i to nam omogućava da napredujemo na području borbe protiv uh, pranja novca. Ja podržavam ovo izvješće i podržavam e, gospodina Morela. Ja sam sa Ronasom Fernandesom e, uložio amandman 51. Radi se o amandmanu koji se radi znači o e, pasivnim sadržajima što se tiče razmjene informacija. Direkt direktiva predviđa područje primjene razmjene informacije između e, administracija što se tiče vlasnika računa. No, ne trebamo smetnuti na s uma da direktiva protiv sprečavanja pranja novca, sprečavanja pranja kapitala govori o svim temama koje se tiču razmjene informacija. A imamo i različite sadržaje, ne samo o e, vlasnicima računa. povjerenica jučer je govorila o dokumentima iz Paname i odgovorila na pitanja zastupnika. Svi su tražili više zahtjeva u okviru direktive e, o sprečavanju pranja novca. Ovdje se govori o tome da imamo istrage koje e, se provode vezano uz e, vlasnike računa, ali ne samo njih, nego na primjer i profesionalaca, advokata, isto tako e, javnih bilježnika, sve institucije koje su uključene u upravljanje određenim e, financijskim sredstvima. Na primjer, e, revizori, znači cijeli niz osoba je bi trebali biti uključeni, a nisu uključeni u tu direktivu. Budući da se ovdje radi izvješće e, o davanju mišljenja. Kad očekujemo znači izvješće parlamenta, mogli bismo u tom smislu isto tako e, iskazati ono što mi zbilja mislimo i bilo bi dobro da parlament e, kaže da što se tiče područje primjene ne bi se tam samo razmjena informacija trebala ticati vlasnika računa nego i drugih institucija. Ja u tom smislu ću zadržati svoj amandman i nadam se da će to parlament podržati. Hvala. Imamo li kakvih e, drugih e, javljenja za riječ? Gospođa Zani, gospodin Zani. Samo dvije e, minute, ispričavam se na kašnjenju, no zahvaljujemo izvjestitelju na dobro obavljenom poslu. Mi smatramo da se radi o dobro, dobrom izvješću, posebno što se tiče postignutih e, kompromisa i što se tiče samog sadržaja. Mislim da će to biti jedan mali korak naprijed e, prema većoj transparentnosti i borbi protiv E, pranja novca. Za nas je to pozitivno i nadamo se da će glasanje sutra e, biti pozitivno. Za nas je to izuzetno važno. To u svakom slučaju e, što se nas tiče poboljšava situaciju. Hvala. Imamo li kakvih drugih zahtjeva za uzimanjem riječi? Ne. Izvjestitelju izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Biti ću vrlo kratak. Možemo vidjeti. To je vrlo pozitivno. Zapravo jednoglasnost stajališta između nas. Podržavam ono što je rekao gospodin eh, Zani ovdje da radi se o malom koraku. Ja ne mislim da ovdje ćemo e, kroz eh, jedno izvješće fiskalnu politiku Europske unije, ali s više malih koraka možda ćemo napraviti jedan veliki korak i to europski birači očekuju od nas. Ja sam u svakom slučaju zadovoljan ovim amandmanima. Svatko je shvatio da e, su točke koje su, o kojima se razmatrali da su izuzetno važno, no ono što je izuzetno važno je da parlament pokaže da je on zapravo avangarda u borbi za poreznu pravdu. Hvala. Hvala. Glasanje će biti sutra. Da, sutra. A sada možemo krenuti na sljedeću točku. Ne vidim da je ovdje izvjestitelj među nama. E, onda e, ćemo prekinuti na e, pet minuta i da, imali smo raspravu koja je bila predviđena za 9.30, zbog toga na pet minuta znači prestajemo sa sastankom. Hvala. So we Možemo započeti sa četvrtom točkom dnevnog reda. Bankovna unija, godišnje izvješće za 2016. godinu. Izvjestiteljica je Danuta Hubner. Izvolite, Danuta. Hvala, dragi kolege. Ja sam odlučila u ovom izvješću grupirati teme prema stupovima bankovne unije. činilo bi se da bi to mogla biti jasnija struktura, tako da imam jedinstveni sanacijski mehanizam i europski sustav osiguranja depozita i posebni dio je posvećen takozvanom fiscal backstop. Činilo mi se da je važno da se to naglasi zbog važnosti tog zaštitnog mehanizma u ovoj fazi i zato što to zapravo ima drugačiji pravni značaj, pa mi se činilo da je važno da se obradi odvojeno. U uvodnoj izjavi međuvladinog sporazuma o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu spominje se i pitanje zaštitnog mehanizma, fiskalnog mehanizma. Također smo imali e, kreditne linije među pojedinačnim državama članicama, odnosno između njih i jedinstvenog sanacijskog fonda. U rujnu ih je bilo već 14, ako se ne varam, no koliko sam shvatila, ovaj zaštitni mehanizam će u buduće obuhvaćati e, države članice i SRM, tako da će vjerojatno također biti potreban međuvladin sporazum neke vrste i zato mi se činilo da je važno da ovo bude obuhvaćeno zasebno, naime sljedećih godina to neće ići u postupku redovnog zakonodavnog e, postupka. Zatim tu je također i pitanje e, problematičnih zajmova i čini mi se da to zahtjeva posebnu pozornost parlamenta. Tu još treba tek poduzeti neke mjere i u smislu poboljšanja okvira za nesolventnost u državama članicama, ali i u smislu poticanja gospodarskog rasta. Na taj način bismo zapravo imali manje tih e, problematičnih zajmova. Zatim drugo važno pitanje u smislu nadzora banaka je pitanje finaliziranja Bazela 3 Dakle, pitanje je u kojoj mjeri međunarodne smjernice trebaju biti obvezujuće. Zato sam to spomenula u ovom prijedlogu izvješća. Osobno smatram da bismo u tom kontekstu trebali imati jednaka pravila za sve na globalnoj razini. Ono što se događa na međunarodnoj razini eh, je nešto što trebamo pratiti, prema mom mišljenju. Trebali bismo poštivati to načelo. No, također se mogu pojaviti situacije u kojima bi e, međunarodna pravila bila neprikladna za naše potrebe. Tako da mislim da bismo trebali pokušati utjecati na samu izradu tih pravila na međunarodnoj razini umjesto da e, u fazi kada već budu donesena pokušavamo od njih odstupati. Mislim da bi to moglo biti dosta opasno. Što se tiče internih modela, ovdje sam se posebno usredotočila na potrebu da budu usporedivi, jer u protivnom e, će nadzorna tijela imati dosta zahtjevan posao. Oni moraju moći uspoređivati institucije za koje su nadležni u smislu supervizije. Dakle, to bi bile osnovne teme koje sam ovdje obradila. Mislim da treba e, poboljšati standardizirani pristup, treba nam jedan pouzdan okvir, to mi se čini važnim. A spomenula sam također i pitanje bilance, odnosno podataka koji se tu daju, to mi se čini kao dosta važno pitanje. I smatram da bismo ovdje trebali u kontekstu nove reforme bazalskog sustava spomenuti činjenicu da ne treba povećavati kreditne zahtjeve. kapitalne zahtjeve. I treći element u e, sustavu nadzora odnosi se na preporuke iz prošlogodišnjeg izvješća a to su pitanja koja još e, nisu ovdje uvedena jer se tiču jer se tiču revizije, a do toga još nismo došli. I to se odnosi također na kapitalne zahtjeve i na preporuke od prošle godine e, koji se bave nacionalnim opcijama i diskrecijskim pravima. Mislim da Europska središnja banka već dosta učinila u tom smislu, a sada bi komisija trebala vidjeti što od toga može, što se od toga može automatizirati i što bi trebalo brisati iz sustava. Ovdje sam naglasila potrebu za usklađivanjem opcija a u kontekstu očuvanja integriteta jedinstvenog tržišta. E, dakle, htjela bih da se te preporuke ovdje ponovno uzmu u obzir. Zatim tu je i e, prudencijalni pristup izloženosti državnog duga. Mislim da bismo trebali nastaviti ići tim smjerom. Dakle, postoji e, različiti pristupi državnom dugu. bazelski odbor već neko vrijeme radi na tome. Mislim da bi bilo najbolje da pričekamo i vidimo u kom će smjeru biti formulirane te preporuke, ali bi bilo dobro da i mi imamo svoje mišljenje o tome. Što se tiče sanacije banaka, bilo mi je drago što ove godine nisam morala spomenuti brzu primjenu e, a Mislim da samo Belgija još to nije objavila u svom službenom listu prije nekoliko tjedana, to još nije bio slučaj. A u svim ostalim državama članicama je to preneseno domaće zakonodavstvo. Mislim da se ovdje e, trebaju spomenuti još e, dva, tri pitanja iz ovoga izvješća. Kao prvo što se tiče e, provedbe novog okvira i pitanja koja se tiču vjerodostojnosti tog okvira. I ono što mi se čini posebno važnim jest e, interakcija sa sustavom državnih potpora. Jer čitava svrha sustava za oporavak i sanaciju banaka svodila se na to da se prekine sa slučajevima gdje porezni obveznici moraju plaćati za spašavanje banaka. Tako da mislim da u tom kontekstu moramo sagledati i sustav državnih potpora. E, pokušajte sada doći do zaključaka. Dakle, što se tiče sanacije, mislim da su tu također je bitna i hirarhija tražbina. Tu bi trebalo e, postići veću usklađenost. E, nakon posljednje izjave gospođe König e, smo čuli da ugovorna subordinacija nije dobro rješenje, tako da trebamo apelirati na komisiju i na vijeće da iznađu neko rješenje. I zatim još imamo BERD i TILAK, to je još jedno važno pitanje. Mislim da bismo u ovom izvješću trebali izbjeći bilo kako prejudiciranje zakonodavnog izvješća. Zato sam spomenula samo neke opće napomene i zato su tu, ta pitanja tu navedena. Na prvom sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni smo se dogovorili sljedeće i tajništvo je na to dobro reagiralo, da, ćemo, da bismo trebali ovdje imati jednu tablicu koja će dati usporedni prikaz prošlogodišnjih preporuka sa konkretnim mjerama komisije. I na taj način bismo postigli kontinuitet i mogli bismo vidjeti u kojoj mjeri se naše preporuke uzimaju u obzir. Osim e, važnosti kontinuiteta, mislim da bi to moglo dati veću težinu našem radu ukoliko bismo vidjeli da se e, naši prijedlozi uistinu uzimaju ozbiljno u obzir. Evo, s time ću završiti. Hvala. Medi Devo sada u ime izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Kao prvo želim e, zahvaliti i čestitati Danuti Hübner, njezinim suradnicima i tajništvu na kvalitetnom izvješću. E, izvješće je vrlo jasno strukturirano, tako da ga je lako pratiti i smatram da se dotiče najvažnijih pitanja za bankovnu uniju. Slažem se sa velikim brojem informacija i također e, imam isti dojam da je mnogo toga već postignuto kada je riječ o bankovnoj uniji i ne želim umanjivati ostvareni napredak, ali mislim da treba isto tako jasno reći da bankovna unija još uvijek nije dovršena, da još uvijek ima posla pred nama. E, posebno želim istaknuti osmu točku gdje se kaže da je bankovna unija osnovana. Ne mogu se u potpunosti složiti s tom tvrdnjom, nažalost. Što se tiče Edisa, odnosno Europskog sustava osiguranja depozita. E, htjela bih e, ovdje reći sljedeće. Shvaćam da su nam potrebne mjere za smanjenje rizika, no isto tako moramo ustrajati na tome da odgoda u uspostavi Europskog sustava osiguranja depozita nije prihvatljiva. E, stabilnoj Europskoj bankovnoj uniji treba i treći stup i ako odgodimo uvođenje Edisa, time će se zapravo ugroziti stabilizacija financijskog sustava, odnosno odgodit će se ta stabilizacija. Ja ću podnijeti neke amandmane koji se odnose na suradnju između europskih tijela i nacionalne razine i također možemo reći da treba osnažiti makrobonitetni nadzor i želim spomenuti pitanje sigurnosti na internetu. To je također nešto što zahtjeva našu hitnu pozornost. Mi smo držali sastanak izvjestitelja o Sjeni i ovim putem želim podržati prijedlog Svena Gigolta da se pomnije pozabavimo prošlogodišnjim izvješćem. Naime, kako bi se uspostavila veza i kontinuitet u Eh, aktivnostima bankovne unije iz godine u godinu. Ne znam je li već sastavljen taj sažetak koji bi nam omogućio da jasno vidimo gdje su te veze. I tu je još onda pitanje vremenskih rokova. Koliko shvaćam, rok za podnošenje amandmana odgođen je za jedan dan i dok e, čekamo prijedlog komisije o tilaku, pitam se treba li finalizirati izvješće prije nego što dobijemo taj prijedlog. Ne bih htjela da se ispostavi da naši zaključci nisu u skladu sa novim dokumentom, tako da možda bismo to mogli odgoditi. I da kako ja se radujem suradnji i razmjeni mišljenja sa izvjestiteljicom i drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala eh, Bent Luke za EKR. Hvala. Eh, izvjestitelj u sjeni je zamolio da se ispričam u njegovo ime, on nije mogao nazočiti današnjem sastanku, sada ću pročitati njegovu izjavu. Gospodin Lunz zahvaljuje izvjestiteljici na ovom nacrtu izvješća. On vjeruje da gotovo svi klubovi koji su ovdje zastupljeni trebaju e, i mogu pozdraviti barem neke aspekte ovoga izvješća. EKR er želi da se izmjeni struktura izvješća. Ova struktura se temelji na tri stupa bankovne unije i prema tome je sama po sebi vrlo logična. Međutim, za razliku od prošlogodišnjeg izvješća postoji još jedan posljednji dio koji se tiče e, fiskalnog zaštitnog mehanizma. To pitanje je vezano uz drugi stup, pa EKR predlaže da se ovo izvješće drži tri stupa bankovne unije, a stavak o mogućnosti fiskalnog zaštitnog mehanizma treba staviti pod poglavlje koje se bavi jedinstvenim sanacijskim mehanizmom, kao i u izvješću prošle godine. Svaka mogućnost za e, kreiranjem zajedničkog e, zaštitnog mehanizma podrazumijeva da to sve skupa mora biti u skladu sa ugovorima i propisima na nacionalnoj razini. Ukoliko države članice odluče e, se odluče za taj zaštitni mehanizam, to treba postati na nacionalnoj razini. Niti jedan stavak nije posvećen ispitivanjem izdrživosti koje su organizirali EBA i ECB ranije tijekom ove godine. On će predložiti amandmane u tom smislu. Također e, mu se sviđa formulacija vezana uz državni dug i smatra da bi to trebalo još osnažiti. Isto se odnosi i na nenaplative kredite i na pojam too big to fail. Što se tiče trećeg stavka, smatra da izvjestiteljica koristi uravnotežene E, formulacija, ali bi ipak htio da e, formulacija bude nešto snažnija. Izvjestitelj u smjeni je također rekao da se raduje konstruktivnoj suradnji sa izvjestiteljicom i ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala. Hvala u ime kluba zastupnika ALDE nema govornika, pa prelazimo na GUE. Izvolite. Hvala. E, naš e, izvjestitelj u Sijeni, gospodin McCarthy, nije nazočan, pa me zamolio da predstavim njegovo stajalište. Zahvaljuje izvjestiteljici na uloženom trudu. Struktura ovog nacrta izvješća je vrlo logična i omogućuje također da se nešto više kaže o sva tri elementa bankovne unije. Mi pozdravljamo činjenicu da se u ovom izvješću kaže kako još uvijek treba riješiti pitanje velikih, prevelikih banaka koje ne mogu propasti. To je jedan sistemski problem, to nije problem samo nadzora. Izvjestiteljica spominje nenaplative kredite Međutim, nadam se da će se u završnom izvješću uključiti detaljnija analiza ovoga problema i da će se predložiti neka konkretna rješenja. Naše je mišljenje da bi ovo godišnje izvješće trebalo obuhvatiti analizu ključnih promjena u svijetu koje su posljednjih godina utjecale na provedbu bankovne unije. Treba vidjeti kako mehanizmi iz bankovne unije e, reagiraju, odnosno kako se nose sa izmjenama u svjetskom sustavu. Deutsche Bank je e, dobar primjer pitanja too big to fail. MMF je opisao Deutsche Bank kao najznačajnijeg neto doprinositelja e, sistemskom riziku u svijetu. Financial Times je opisao Deutsche Bank kao strukturno slabom bankom koja je vrlo zadužena. Ima 1,8 bilijun eura u imovini e, koja se trguje i to zapravo govori o opasnostima nerješavanja pitanja velikih banaka E, koje su sistemski važne i njihove izloženosti riziku. Mi smo predložili odvajanje ulaganja i komercijalnih aktivnosti kod velikih banaka. To je jedini učinkovit način da se riješi ovaj problem too big to fail. Moguća je još jedna bankovna kriza. Postojeći stupovi bankovne unije tek će tada e, pokazati mogu li izdržati takvu krizu i ne vjerujem zapravo da će preživjeti tako, takvu kušnju. Jedinstveni sanacijski mehanizam i e, predloženi sustav osiguranja depozita možda ne bi mogli preživjeti veći kolaps bankovnog sustava u Europi. Treba nam odgovorna Europska središnja e, banka. Trenutno Europska bankovna unija vjerojatno ne bi bila u stanju nositi se na učinkovit način sa e, bankovnom krizom bankovnog sustava većih razmjera. Mislim da parlament to treba prepoznati, a smatram da bismo ovo izvješće mogli iskoristiti kako bismo e, u e, pravom trenutku bili u mogućnosti reagirati. Hvala Sven Gigold za, u ime kluba zastupnika Zelenih. moram priznati da je ova rasprava pomalno bizarna, ali ponekad se događaju bizarne stvari. Kao prvo želim reći da je struktura izvješća e, zapravo dobra polazišna točka i mislim da se tu e, mogu dodati neke stvari. Dosta onoga što smo rekli u prošlogodišnjem izvješću još uvijek stoji. A što se tiče današnje rasprave, mislim da bismo trebali jasnije reći kako to da godinu dana nakon prošlogodišnjeg izvješća da imamo naime odgovor na sva ta pitanja. Što se tiče izvješća komisije na prošlogodišnje izvješće o bankovnoj uniji, zapravo primjećujemo jedan stav gdje oni odgovaraju na ona pitanja na koja žele, dok ostala ignoriraju. Ili e, trenutno smatraju da nisu u mogućnosti dati odgovore. Mislim da bismo trebali postići da nas se ozbiljnije shvati i trebamo se vratiti na sva ona pitanja na koja nismo dobili odgovarajući odgovor. Nadam se da će tajništvo to odraditi što se tiče ovog, ali i drugih izvješća. Tu je izvješće Gula, gdje je situacija slična, e, to se tiče Bazela i međunarodnih financijskih institucija, zatim izvješće o Europskoj investicijskoj banci i tu smo dobili samo parcijalne odgovore i smatram da bi naš odbor Ekon trebao imati jedan sustavni pristup kako bismo mogli pratiti e, kako se reagira na naše preporuke da ne bismo morali stalno kretati od nule, kao da ništa do sada nismo odradili. Ja se nadam da će tajništvo i kolege prihvatiti ovaj prijedlog da usvojimo jedan sustavniji pristup. Zatim tu su se pojavila i neka nova E, pitanja e, koja nisu bila u prošlogodišnjem izvješću, primjerice što se tiče ispitivanja e, izdržljivosti, vidjeli smo da Deutsche Bank zapravo imala poseban tretman, mislim da mi to ne možemo prihvatiti. Isto tako je bilo i nekakvih nacionalnih ustupaka koji su dani drugim bankama. Imam dojam da EBA ima samo ograničene ovlasti u kontroliranju ustupaka koji se daju na nacionalnoj razini u okviru ovih e, testova izdrživosti. Mislim da, se, da bi se to trebalo odrađivati na uniforman način. Zatim, e, postoji problem koji se odnosi na transparentnost. One banke e, koje su uglavnom u nadležnosti EBE. E. Dakle, tu je transparentnost kod obavljanja stres testova bila velika. A kod nekih drugih nije bilo dovoljno transparentnosti, tako da bi se moglo reći da zapravo nisu svi u istoj situaciji, da postoji nejednakost postupanja i e, moramo dakle postići da se primjenjuju isti standardi za sve što e, se odnosi kako na transparentnost, tako i na diskrecijske odluke. Zatim, e, moramo isto tako istaknuti pitanje financijskog kriminaliteta. I zaštita potrošača je također pitanje bonitetnog nadzora. Mislim da nije dobro ako neke banke imaju problema sa financijskim kriminalitetom, a da nadzorno tijelo ne dobije informaciju o tome, a svi znamo da postoji problem. Isto vrijedi i za zaštitu potrošača. Mi imamo okvir za sanaciju banaka, ali ne glasimo na političke prepreke i to u situacijama kada osjetljivu imovinu imaju određeni segmenti društva. Imali smo takav slučaj u Italiji. Tako da pitanje zaštite potrošača ima veze sa našim okvirom za sanaciju banaka i mislim da i tu treba nešto poduzeti. Gospođa Kojunik nam je prošle godine obećala popis problema u europskom i nacionalnom zakonodavnom okviru. Međutim, e, to obećanje još uvijek nije ispunjeno, a nama je u interesu da naš europski sanacijski e, sustav uistinu bude učinkovit. Ja i dalje čujem da postoje problemi za brzi bail-in određene imovine i da postoji trend izmještanja e, financijskih proizvoda u treće zemlje zato što se neki nadaju da će tamo bail biti otežan. A mislim da to nama ne može biti prihvatljivo i u konačnici bi to zapravo moglo e, olakšati funkcioniranje poreznim oazama. Mi možemo predložiti čitav niz amandmana, no e, isto tako želim reći da se nadam da ćemo nastaviti s dobrom suradnjom nakon prvog sastanka izvjestitelja u Sjeni. Hvala, Marko Bali. Da, hvala. Govorim u ime Marka Valija, izvjestitelja u sjeni naše kluba koji danas ne može biti nazočan. Zahvaljujem izvjestitelju i naravno želim joj puno sreće u raspravama o amandmanima. Mislim da se još puno treba raditi na ovom izvješću. čitajući izvješće i razmatrajući situaciju u europskom bankavnom sustavu danas vidim velika razmimoilaženja između teorije i stvarnosti po mom mišljenju ovo izvješće mora biti prilika da se otvoreno kaže što ne funkcionira u projektu bankovne unije i što već nekoliko godina u stvari ne funkcionira u tom projektu neke stvari ne funkcioniraju kako treba, bankovni sustav se suočava s poteškoćama e, koje su prilično rasprostranjene, a nisu koncentrirane samo na neka područja. Šteta je da nema kritike o funkcioniranju savjetodavnog mehanizma e, koji je pokazao velike slabosti posljednjih nekoliko mjeseci. Nije uspio adekvatno identificirati niz rizika e, E, koji se danas vide u bilansama europskih banaka. Nema konstruktivne kritike načina e, kako se provodio stres test, odnosno politika revizije. To su dvije teme koje treba razmotriti detaljno E, rizici vezani uz tržišta se ne uzimaju dovoljno u obzir, a pravna pitanja koja smo vidjeli u slučaju Deutsche banke e, mogu potkopati stabilnost europskog bankovnog sustava i ugroziti cijeli sustav. Ovdje govorimo o velikim brojkama nema kritike Verdea koji je učinio suprotno od onoga što je trebao. Dakle, nije uklonjen rizik bailouta, on još uvijek postoji. Nije uklonjen rizik da se doprinosi odnosno e, sredstva e, poreznih obveznika koriste za spašavanje banaka. U stvari sustav je manje stabilan, a ne više stabilan. To su stvari koje moramo detaljno analizirati. Moramo također analizirati još nešto što su već spomenuli kolege, a to je da nije riješen problem banaka koje su suviše velike da bi propale, too big to fail. Moramo puno više učiniti eh, po pitanju zajmova u bankovnim e, krizama. E, to je problem u brojnim institucijama i nešto na čemu moramo još raditi. Zatim e, osiguranje i jamstvo za depozite. To bi morao biti zadnji stup koji će dovršiti bankovnu uniju. O tome ćemo govoriti malo kasnije danas to je još nešto o čemu moramo više razmisliti. Moramo učiti od grešaka koje smo počinili u prošlosti kad smo uspostavili bankovnu uniju. Moramo imati stvarni alat koji će smanjiti rizike u bankovnom, bankovnoj uniji i učiniti je stabilnijom. Ako to ne učinimo, postoji mogućnost da ćemo izgraditi neki neodređeni alat e, koji u stvari e, radi suprotno od onog što bi trebao i destabilizira cijeli sustav. Evo to su moji komentari. Dakle, sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Ja ću sam sada iznijeti svoju intervenciju. Prvo zahvaljujem Danuti na njenom izvješću. Smatram da je izvješće dobro. S druge strane, uzimajući u obzir da smo mi u stvari jedino demokratsko tijelo koje vodi računa o e, e, koja, e, koja nadzire cijeli proces. Slažem se sa Svenom da postoji niz pitanja koje možda nisu neka velika pitanja, ne smijemo ostaviti bez rješenja, dakle kako to funkcionira, operativna pitanja, e, administrativni raspored nadležnosti način na kojima se JSD bavi bankama kad su u pitanju rokovi, e, izbjegavanje dvostrukog izvješćivanja, dakle provjeriti da li se uzima u obzir proporcionalnost. Postoji niz pitanja e, za koje mi imamo ulogu nadzora. Dakle, trebamo zadržati e, izvješće na toj razini. Kad je riječ o političkim pitanjima, mislim da još uvijek moramo razmišljati o kapacitetu E, da se dostavi dovoljna razina nadzorne strategije. Nema dovoljno integracije između općih uprava koje se bave pojedinim skupinama banaka e, i e, horizontalnog pristupa. Dakle, što je nadzorna strategija? Mi kažemo da imamo problem profitabilnosti troškova, da je potrebna veća konsolidacija, a ponekad imam dojam da različite uprave pristupaju na različite načine. Neke žele konsolidaciju, druge su više za prudencijalnu stranu. Dakle, postoje suprotstavljeni pristupi. Mislim da bismo se trebali baviti i tim pitanjem, e, isto tako i pitanjem e, proporcionalnosti. Kad je riječ o reformi e, drugog stupa, imamo pojašnjenje koje nam se možda sviđa, možda ne. Ja smatram da je prikladno i mislim da to treba naglasiti jer ono što je zanimljivo je da li će se da li će se na isti način pristupiti e, zahtjevima e, kada je riječ o transparentnosti imamo niz makroprudencijalnih pitanja Mislim da kada je riječ o sanaciji banaka, mi smo e, komunicirali sa općom upravom za tržišno natjecanje, mislim da bi trebalo riješiti ovaj problem, možda učinkovito e, učiniti da opcija koja postoji profunkcionira, dakle svaka država će dodati drugi sloj, e, ali to ne bi bilo vrlo učinkovito. Dakle, mislim da bi ovo izvješće moglo biti pravo mjesto za to. Možda ću uložiti amandman, vidjet ću. I na kraju, kad je riječ o državnom dugu, ja sam se spreman složiti ja e, mislim da mjera treba e, biti podvrgnuta testu e, koristi koja se dobije za trošak, cost benefit i mislim da trebamo prijeći na cost benefit analizu konkretnih mjera da se vidi da li e, prolaze taj test. Dakle, treba e, vidjeti e, što je najpovoljnije i mislim da Evropska unija je odlučila pričekati što će Basel reći na tu temu. Dakle, mislim da treba pristupiti tome na pragmatičan način. Sljedeći govornik. Niko drugi se ne javlja za riječ? U redu. Danuta, imaš riječ. Hvala. Prvo zahvaljujem svim kolegama koji su pročitali prijedlog. Svi znamo da kad pripremite e, prvu inačicu izvješća onda ste ograničeni i morate odlučiti hoćete li samo naznačiti probleme i ne produbljivati ih ili ćete se baviti sa samo nekoliko pitanja i ući u detalje. Ja sam e, se odlučila za ovaj širi pristup, e, no vrlo cijenim e, komentare koji se odnose na moguće proširenje opsega ovog izvješća. Također smatram da moramo pokušati naći e, dobru ravnotežu između onog što pripada, što spada u izvješće o bankovnoj uniji, a to nije izvješće o stanju banaka u Europskoj uniji e, u 2015. godini. Dakle, to je nešto o čemu moramo razgovarati na sastanku s izvjestiteljima u Sjeni. E, u kojoj mjeri moramo ući u analizu stanja banaka u Europskoj Europi danas. E, premda naravno e, se slažem sa svime što ste rekli. EKR e je postavio pitanje o razlozima zašto se spominje ovo pitanje dakle pitanje fiskalnog zaštitnog mehanizma mi ćemo i dalje imati ovakva izvješća i morat ćemo uvijek govoriti o tri stupa bankovne unije, ali svake godine će se pojaviti neko pitanje koje će biti važno, pa mislim da možemo e, biti fleksibilni i naglasiti e, neka pitanja koja jesu u sklopu cjelokupne bankovne unije, ali ih možemo izvući i posebno naglasiti. Jedno pitanje e, kojeg se dotakao Roberto je pitanje e, kako u, e, funkcionira administracija bankovne unije, postoji e, i ta administrativna organizacija SSM-a, način e, obavljanja nazora i način kako se obnašaju dužnosti unutar bankovne unije, to je nešto o čemu možemo više reći. A sada kad je riječ o rokovima, to je jako važno. Nemamo mogućnost ako produžimo rok u odnosu na prethodni kojeg je predložilo tajništvo na temelju e, radnog opterećenja i cijelog procesa uoči plenarnog zasjedanja, nastojali smo zadržati datum za konačno glasovanje, a produžiti rok za amandmane ako bude moguće. Taj dan i pol koji se predlaže eh, nam eh, pomaže da izbjegnemo glasovanje na plenarnoj eh, ovog ljeta, ali mislim da moramo glasovati što je prije moguće važan dodatak koji moramo uzeti u obzir je nešto e, što će e, dati komisija do kraja tjedna, nadam se, riječ je o CRR-u, e, pa ćemo onda uzeti u obzir te dodatne informacije. No ja bih bila protiv produženja rokova za amandmane na takav način da to onemogući glasovanje u nekom razumnom roku, to jest eh, početkom sljedeće godine. Dakle, to je moje mišljenje o tome. Eh, puno vam hvala i eh, želim vam plodan rad sa kolegama svih političkih klubova. Ja sam razmišljao. Dakle, e, shvaćam što kažete da je dobro ne odgađati e, sve, odnosno ne odgađati rok za glasovanje na plenarnoj, ali mislim da bismo ipak možda reći da nećemo 8. prosinca razmatrati amandmane nego početkom siječnja E, kraj siječnja je također moguć. Da, da, o tome smo razmišljali. Možda bismo mogli odrediti rok od 16 dana. Dakle, e, kad bismo imali duži rok, to bi možda moglo biti korisno, ali e, svačam da ne bi bilo dobro da glasovanje na plenarnoj bude poslije ožujka. Dakle, možda plenarna u ožujku, možda da to odredimo kao rok za glasovanje. ali pokušat ćemo to pitanje riješiti danas. U redu, hvala. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku. A to je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 Okay, one is just a reminder of a number of meeting, econ related Dakle, sastanak ovaj tjedan vezan uz ma sve ste dobili, sve ste dobili elektroničkom poštom. Mislim da vi to sve čitate, pa ne moram govoriti. Dakle, četvrti politički trijalog o e, e, fondovima tržišta novca. Govorilo se o nizu pitanja. Ja ovo ne mogu. Dakle, e, postupno uvođenje postignut je napredak, e, došlo je do preliminarnih sporazuma. 15.11. će biti sljedeći trajalog. Imali smo također 27.10. E, trijalog o prospektima, e, obveza objavljivanja prospekta, odnosno brošure, zahtjevi za brošure sažetak e, brošure, osnovna brošura, dokument o univerzalnoj registraciji. Učin, postignut je napredak o nizu pitanja. Sljedeći trijalog će biti 15.11. sažetak odluka i preporuka sastanka koordinatora od 12.10. E, o e, pogrešnom, pogrešnoj prodaji nacionalna tijela su trebala predstaviti svoje aktivnosti na tom području. E, također e, će biti potrebna studija provedbe, a izvješće o provedbi će se razmatrati nakon što se izvrše ovi koraci. E, koordinatori su Kalendas, e, kad je riječ o javnim saslušanjima, e, to treba odobriti konferencija predsjednika, saslušanja o CCP, makroekonomskoj politici, o sustavu okoliša niskih kamatnih stopa. Dakle, ovo nije konačni naslov, ovo je stari naslov koji se ispravlja e, prodaje e, financijskih proizvoda, Brexit, E, e, kad je riječ o misijama u prvoj polovici 2017. godine. Ne, ovo je e, stari podatak, dakle 2017. London u travnju nakon što se pokrene članak 50, Berlin 20. do 24. 5. 9 članova, Lisabon 30. 31. 10. 9 članova, zatim ECB, eh, e Basel za vrijeme Strasburskog tjedna, izvan Evropske unije, Washington i New York 16. 21. 7. Šangaj i e, Beijing, Kina eh, u rujnu, sedam članova dobro, a e, sa godišnji sastanak MMF-a u Washingtonu 11. do petnaestdeset sedam članova. Dogovoreno je da tema za sljedeće e, nadzor će biti tu kada je riječ o gospodarskom e, upravljanju. Odlučeno je da ćemo održati sastanak sa novim e, fiskalnim e, e, odborom što je prije moguće i upravo smo dobili od njih dopis da oni smatraju da je pre rano da bi oni došli ja smatram, odnosno žao mi je zbog tog dopisa jer se tu predlaže opcija da se sastanak održi na godinu, no to za nas nije prikladno. Mi ćemo ostati pri svom zahtjevu. Dakle, mi žalimo što članovi fiskalnog odbora ne mogu doći na razmjenu e, mišljenja. Kada je riječ o imenovanjima, izvješće o Europskom statističkom programu, odnosno produljenju tog programa predsjeda e, odnosno ko će biti predsjednik, e, borba protiv nejednakosti e, kako bi se otvarala ravna mjesta, mišljenje GUE, zatim sljedeće izvješće također GUE, a E, kada je riječ o e, peticijama, odnosno zamobama, e, treba kontaktirati izvjestitelja teme na koji se ona odnosi i na kraju u skladu s prošlom praksom gospodina Hoera ćemo pozvati na saslušanje u odboru Ekon. Dakle, to su e, najave, a sada prelazemo na izvješće EDIS. Dakle, gospođa Lange će sada iznijeti svoje izvješće. Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege. Nisam e, jedina koja je zabrinuta nekim stvarima koje nisu EDIS, ali ja ću se pokušati usredotočiti na EDIS. Isto tako vam želim reći da moram napustiti ovu, e, ovaj sastanak u 12 i e, bilo bi dobro da završimo do tada. Radi se o kontraverznom fajlu, ali nadamo se da ćemo ga uspjeti dovršiti do tada. Želim u svakom slučaju zahvaliti na fleksibilnosti e, izvjestiteljima u Sjeni, želim zahvaliti također i službama. Kakva je situacija sada? Kao što znate, imamo znači jedan polagani tehnički posao i e, zapravo možemo reći da u vijeću nismo vidjeli nikakav napredak vezano uz to i da zapravo ga parlament malo e, održava na životu ovaj predmet. Kad sam pisala ovo izvješće imala sam na umu više ciljeva. Prvi najvažniji je bio zapravo najbolji zaštitni e, mehanizam za sve znači štediše e, u Europskoj uniji, bez obzira o kojoj banci se radi. Kad e, gledamo ovo pitanje Edisa iz motrišta građana, to je nešto što prije svega moramo imati na umu. Znači, i na neki način preći s ovog tehničkog do građanskog e, e, motrišta. S druge strane, glavni cilj je i osiguravanje stabilnosti. Mi smo imali ambiciju da ni jedna država, nijedan DGS e, koji sudjeluje u ovoj šemi znači može sudjelovati u ovom ustanovljenom sustavu. Želimo smanjiti naravno rizike, ali da to bude povezano sa Edisom, a ne da se koristi kao nekakva izlika. A ono što želimo da se smanjenje rizika i dijeljenje rizika sagledavaju zajedno. Ono što je teško je formulirati definirati kako bi to trebalo biti napraviti. Imamo razno razne e, razna mišljenja između e, klubova zastupnika, ali i unutar klubova zastupnika. Ni kad govorimo o ovom predmetnu, ne bismo željeli imati još među vladin sporazum, imamo različite mišljenja što se tiče vijeća, ali jedan e, među, e, narod, među e, vladin sporazum koji ne uključuje parlamente, nacionalne parlamente je nešto što mi ne bismo trebali zagovarati kao Europski parlament. Ono što bismo mi željeli da to bude prihvatljivo E, većini ljudi. Što se tiče stajališta vezano za ovaj predmet e, su različita i u ovom e, znači ovoj dvorani vezano uz tajminga, isto tako i uvjetovanosti i sadržaj samog predmeta. Da, ako kažete da želite e, odmah ući u završnu fazu Edisa, onda ćete proizvesti veliku raspravu što se tiče uvjetovanosti. sve to je povezano, a razmišljenja razmišljanja su drugačija. Ono što je za mene bilo važno, da budući da vidimo da se ovaj predmet ne miče u vijeću, da zapravo započnemo s poslom. Kako je to bilo moguće? Mislim da to možemo napraviti prije svega ako se usredotočimo na dvije faze Edisa. Prvo je znači ova promijenjena e, faza osiguranja, imamo tu fazu do de, 2019. E, pet godina i time ćemo se usredotočiti na najvažniji problem, a radi se o likvidnosti ono e, što žele je zapravo brzo e, spašavanje, ljudi žele brzo spašavanje, ali ne znamo da li u svakom slučaju e, DGS to može ponuditi. Što se tiče likvidnosti, isto tako znate da inicijalni prijedlog ima znači ovaj potporu likvidnosti od 20%, posto, a mi želimo da taj postotak bude 100%. Kad e, govorimo o nekim e, performancama depozita u e, sanacijskim postupama, onda bismo željeli da znači da ovaj postupak spašavanja može traje šest godina otprilike. Isto tako e, mislimo da možemo imati postatak od 90% slučajeva čak i više. Imamo analizu e, komisije također. Želim zahvaliti Europskoj suradnji na e, Europskoj komisiji na suradnji i na tome što su nam dali početkom listopada dodatne analize. To nam je omogućilo da napredujemo na ovom predmetu. Mi smo e, sada e, na neki način govorili o tome da nemamo analizu utjecaja, a sad smo to dobili i mislimo da zapravo ova dodatna analiza je osvjetlila ovaj predmet na kojem radimo. Ono što je jako važno, što je bila prednost ove prve faze koja se usredotočuje na ambicioznu podršku likvidnosti da omogućuje da se smanji rizik u trenutku kad e, zapravo sustav već funkcionira. Ne možemo to sad imati prije nego što počnemo jer e, zapravo ono što moramo omogućiti da imamo raspravu i o budućim zahtjevima smanjenja rizika i to su zapravo određeni zabrinutosti što se tiče likvidnosti vrlo legitimno koje određene, određeni građani imaju. Isto tako ono što je važno da se imamo individualni pristup e, e, financijskim institucijama i ono je dobro da se zapravo e, znači rizik bude znači i na e, da se tiče i europske i nacionalne razine znači imamo 0,8 e, i e, u okviru znači DGS-a i 0,4 u okviru samog fonda kad govorimo o uvjetima prije nego što krenemo znači ovu fazu osiguranja imat ćemo znači pokrivenost što se tiče samih gubitaka i tada ćete morati e, vidjeti na koji način u slučaju da dođe do isplata, potrebe isplata, koji fondovi će onda e, prvi zapravo reagirati. Prvo ćete morati aktivirati ove nacionalne fondove, znači ovih 0,4%, a nakon toga se kreće na Europski fond. U okviru ovog europskog fonda prvo e, se koristi individualni fond, a zatim i se koristi takozvani DIF, e, e, osiguranje od rizika, fond od osiguranje rizika. To se ne može u, usporediti sa ovim odicima koje smo imali u okviru SRF-a, ali zapravo ovo je poredak kojim se aktiviraju zapravo različiti odjeljci diFA. a Ako znači u Znači, u slučaju da imamo znači, e, suprotni e, tok, onda je to vezano uz likvidnost. Ono što je izuzetno važno, želim nešto reći o analizi činjenica komisije. Da, govorimo o tome da ako koristimo tu strukturu koja ima određeni poredak koji se koristi što se tiče intervencija u određenom realnom događaju, onda ono što je važno je da zapravo vi povećate mogućnost intervencije fonda u odnosu na nacionalne, e, nacionalnog fonda. Ali korištenje ovog binarnog sustava, znači gdje imamo fondove na nacionalni razini koji još uvijek e, koji su uvijek funkcionalni ne samo načelno nego koji će intervenirati u ovim nekim e, ranim intervencijskim mjerama znači korištenje ta, tog binarnog pristupa znači da ne e, ograničavate mogućnost intervencije samog sustava jer zapravo se možete time dotaknuti e, cijeli taj sustav DIFA, naravno ne možete se e, dotaknuti depozitskog fonda u na nacionalnoj razini, ali možete cijeli ovaj dijapazon na europskoj razini se dotaknuti i e, na neki način možete pokrenuti da, e, da imate intervenciju. A što se tiče znači analize činjenica e, komisije možemo reći da zapravo moć intervencije mutualiziran na europskoj razini da je u svakom slučaju itekako velik i da možemo reći da se ta dva sustava mogu usporediti. Evo. Mislim da se ovdje pokušalo uzeti u obzir sve vaše primjedbe i zabrinutosti. Između klubova, ali i unutar klubova imali smo cijeli niz različitih mišljenja. Imali smo također i raspravu koja je na neki način puno uključila i tu uvjetovanost, a odluka da govorimo o uvjetovanosti samo u drugoj fazi nam je donijela određeno smirenje. Naravno, tu raspravu o uvjetovanosti ćemo morati provesti. Također smo e, uzeli u obzir i mišljenja država gdje e, sustavi depozita funkcioniraju na najbolji mogući način, ali imamo također i primjedbe e, vezane uz države gdje imamo sumnje u to da će e, nacionalni depozitni fondovi moći reagirati u trenutku kada to zbilja bude e, potrebno. Evo, ja se veselim budućim razmišljanjima kolega Naravno, imat ćemo još e, prilike razgovarati e, i jako mi je drago što sada e, ću čuti što imate za reći vezano uz to. hvala Ester, sada počinjemo sa raspravom. izvjestitelji u sjeni, gospodin Honas Fernandez, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Prije svega želio bih e, zahvaliti gospođi izvjestiteljici na ovom tekstu koji smo analizirali prethodnih dana. a koji će nam biti temelj za raspravu sljedećih mjeseci. Mislim da je izuzetno važno da parlament, kao što je rekla gospođa De Lange, podrži E, ovo izvješće i ovu uredbu, a na najbolji mogući način da to napravimo je u okviru pregovora, kako bismo postigli sporazum. Ja ću prije svega vas podsjetiti o tome zašto raspravljamo sada o ovoj temi. Kada je kriza eurozone između 2010. i 2012 zapravo ugrozila čak i sami okvir e, e, Europske monetarne unije, onda je Europska komisija e, odlučila, zapravo Europska unija je odlučila da se stvori bankovna unija gdje su se željeli smanjiti rizici, sami rizici u okviru eurozone, a s druge strane smo željeli prekinuti tu vezu između nacionalnih entiteta i nacionalnih proračuna. Možemo reći da to e, pitanje je bio u srcu e, rada e, stvaranjem jedinstvenog nadzornog mehanizma, jedinstvenog sanacijskog mehanizma i tako dalje, Europskog sustava osiguranja depozita. Ako želimo smanjiti rizike, onda moramo zapravo prekinuti tu vezu između banaka i država. I sadašnji e, prijedlog moramo interpretirati u okviru e, ta dva cilja. Možemo reći da e, da su zapravo bankovne krize zato što je bankarska unija bila nedovoljno dovršena da je, to je zapravo proizvelo dugo, dužničke krize u eurozoni i Europskoj uniji. Imamo cijeli niz problema vezano uz to. Znači, ne uzimamo u obzir ovaj proces smanjivanja rizika, a također ne proučavamo i nacionalne proračune vezano uz eventualne E, bankovne krize. Sustav koji Ester Lange predlaže ovaj period sedam godina e, počevši od 2019. godine što se tiče ponovnog osiguranja likvidnosti, osiguranje e, gubitaka od do, počevši od 2024. i uz to određen cijeli niz određenih mehanizama i mjera koje su neke znači dosta restriktivne ako ti uvjeti ostanu u tekstu, onda nikad nećemo ući u tu drugu fazu o kojoj nam je govorila izvjestiteljica. E, sustav koji nam nudi e, izvestiteljica je taj gdje će 50% gubitaka također biti e, još uvijek pokrivene od nacionalnih sustava, a drugih 50% od nacionalnih osiguranja. I ostaće nam zapravo ovih 0,2% koji će biti pokriveni od strane Europskog fonda, ako želimo smanjiti rizike onda bismo trebali raspravljati o tom popisu uvjeta koji nam omogućuju da pređemo u drugu fazu. A trebamo imati na umu da u toj drugoj fazi rizice će biti veći nego u sustavu e, gdje imamo veće dijeljenje, dijeljenje rizika. Što imamo veće dijeljenje rizika, onda zapravo su ti rizici manji. Ako želimo smanjiti rizike, onda moramo na neki način imati više jamstva sustava. Naravno, trebamo e, imati e, e, mišljenje vezano znači uz ove eksante uvjete, zajednično, zajedničko preuzimanje rizika i tako dalje. Ovaj problem e, je znači u bazi znači stvaranja i bankovne krize, a isto tako i stvaranja bankovne unije, ali taj e, problem još uvijek nije riješen. Možemo reći da danas nacionalni proračuni zapravo e, garantiraju i preuzimaju troškove i podrška od strane nacionalnih proračuna i to na direktan način, ako želimo ići prema sustavu, različitom sustavu, onda ja sam tu zabrinut. Naravno, kao što e, izvjestiteljica kaže, moramo smanjiti rizike, ali idemo prema sustavu koji manje smanjuje rizike nego sustav koji predlaže komisija. Ako ne uspijemo riješiti taj problem veze između banaka i država, onda nećemo riješiti ne probleme koji se postavljaju od početka stvaranja bankovne unije. Naravno, imat ćemo u budućnosti mogućnost raspravljati o svim tim pitanjima. Moj klub je u svakom slučaju otvoren za bilo kakvu raspravu, ali morat ćete odgovoriti na ta pitanje kako smanjiti rizike ex ante, no isto tako i rizike koji su vezani za samu bankovnu uniju i kako zaštititi e, nacionalne proračune vezano uz ove rizike bankovne unije. Hvala ime kluba zastupnika EKR. Er. Riječ ima zastupnik Luke. Hvala, ja opet mijenjam gospodina Lunasa, izvjestitelja u sjeni našeg kluba. On je zamolio da ga ispričam što nije u mogućnosti nazočiti sastanku, pročitat ću njegovu izjavu. Gospodin Lunas zahvaljuje izvjestiteljici na izvješću. Jasno je da ona dobro iskoristila posljednjih nekoliko mjeseci za ovo izvješće. Ovo je dobra polazišna točka. Naš izvjestitelj u Sjeni smatra da bi e, gotovo svi klubovi trebali biti mogućnosti prihvatiti veći dio izvješća. Međutim, e, tu su neke ideje e, za koje se zalaže dok se s drugima ne slaže. Dakle, istaknut ću sada najvažnija pitanja. Gospodin Lunes se ne slaže sa vremenskim rokovima za uvjetovanost. Dakle, ne bi trebali biti postavljeni nikakvi rokovi prije nego što ovaj sustav osiguranja depozita stupi na snagu. Jer bi to značilo da se e, tu zapravo može tražiti 100% iznos prije e, nego što se uspostavi sustav jer mislim da bi trebalo biti e, moguće najprije razgovarati o sigurnosti depozita. Jer u protivnom rizik se ne svodi samo na zajedničku raspodjelu rizika, nego i na nasljeđivanje rizika. Što se tiče e, državnog duga, gospodin Luns pozdravlja činjenicu da se to spominje u izvješću, ali smatra da je formulacija preslaba treba biti jasno da zajedničko preuzimanje rizika kod zaštite štediša ima smisla samo ako se na adekvatan način pristupi pitanju e, državnog duga. Odluka o tome je li europski bankarski sustav dovoljno siguran za uvođenje sustava osiguranja depozita mora biti političke prirode. To se ne može naprosto prepustiti komisiji u obliku delegiranog akta i parlament i vijeće moraju o tome reći svoje mišljenje. Nadalje, on nastavlja da je potencijal ovog sustava osiguranja depozita ovisi u velikoj mjeri o nacionalnim propisima i nacionalnom pravosuđu. I zato je teško vidjeti zašto bi bilo koji fond za osiguranje depozita trebalo, trebao biti odgovoran za e, eventualne gubitke. Čak i kada se i ako se rizik u dovoljnoj mjeri smanji i nakon što se sredi situacija u bankovnom sustavu, on smatra da bi to trebalo podijeliti u dva dijela, e, dakle to je prijedlog izvjestitelja, najprije preuzimanje odgovornosti, a tek nakon toga mogućnost da se računa na solidarnost. On je također zamolio da spomenem e, pitanja uvjeta i vremenskih rokova. Ukoliko se to riješi, sam ustroj fonda može poslužiti kao polazišna točka za daljnju raspravu. Hvala. Silvi Hvala predsjedniče. Želim e, zahvaliti Ester na njezinom trudu. Ovo je dakle uistinu osjetljiva tema. Godina dana je prošla od prijedloga komisije. Čekali smo studiju utjecaja. Želim ovdje spomenuti dvije stvari. Smatram da je uistinu ključno da se finalizira projekt Bankarske unije i drago mi je da se u ovom izvješću pokušava pronaći pravi smjer za to. Naš zajednički interes je financijska stabilnost. E, ne želim sada spominjati aktualna zbivanja, ali čini mi se da ulazimo u jednu novu eru i bit će sve više e, vanjskih izazova u smislu sigurnosti, da se izrazim diplomatskim riječnikom. Čini mi se da se ponekad pretjeruje u raspravi, e, stavljaju se, stavlja se naglasak na nacionalne interese i e, pojmovi kao što je zaštita štediša treba biti naš zajednički interes. E, ne vidim zašto bi neki tvrdili da je njihov interes veći u zaštiti štediša. Ester je e, izmijenila neke aspekte u odnosu na prijedlog komisije, da kako ja moram razgovarati s kolegama iz kluba prije svega. Kao što smo čuli od izvjestiteljice, postoje razlike među klubovima, ali i unutar klubova zastupnika. Dakle, izniču svoje preliminarne opaske. Spomenut ću pet stvari. Jedna od značajnih izmjena u odnosu na prijedlog komisije je sljedeća. Ne znam zapravo što bih o tome rekla. E, komisija početku htjela da se uspostavi sustav koji se temelji na bankama, a sada izgleda da bi se sustav trebao oslanjati na osiguranje štednih uloga, no mislim da tu treba odraditi posao iz tehničke strane. Zato što se tiče funkcioniranja ovog fonda za jamstva, je li poanta o tome da se apsorbiraju eh, gubici ili da se e, zajednički raspodijeli rizik. Izvjestiteljica predlaže dvije, a ne tri faze. Što se tiče likvidnosti, mislim da je važno da možemo reagirati brzo, slažem se s time, jer e, osnovni cilj je da se izbjegne panika e, u bankovnom sustavu i da građani uživaju određeno osiguranje zamčeno u zakonodavstvu. Žao mi je što se ovdje ponovno uvode nacionalne granice. Većina, velik broj bankarskih grupacija koje djeluju u Europi zapravo posluju preko granica. Dakle, ovaj fond nema zapravo posebne odjeljke Možda sam, e, moram priznati, predugo gledala CNN noćas pa mi je, pa se ne izražavam dovoljno jasno. No, sada bih htjela nešto reći o trećem aspektu, a to je uvjetovanost i još jednom ću ponoviti da liberali nemaju ništa protiv toga da se uvedu određeni uvjeti, naprotiv, mi mislimo da treba povratiti povjerenje. Ja sam osobno uvijek bila mišljenja da su potrebni određeni uvjeti za reviziju kvalitete. Treba vidjeti e, nije li možda nužno da se revidira sustav nadzora kako bi bio učinkovitiji. No, postavlja se pitanje u kojoj mjeri bi trebala ići ta uvjetovanost. Hoće li to e, uistinu značiti da se koči neke aktivnosti? U posljednjem dijelu izvješća se razlikuju uvjeti za stupanje na snagu od drugih. Moram priznati da me ovdje zapravo ne, nisam sigurna što je sa ovim okvirom u slučaju stečaja. Mislim da je i povjerenik Dombrovski to spomenuo u kontekstu Unije kapitala samo želim reći da bi to moglo zakočiti e, bankarsku uniju i da bi te ovlasti moglo dobiti ministarstvo pravosuđa. Ono što me brine jest kako obraniti e, nacionalno pravo, a ne posljednji stup bankarske unije. Što se tiče smanjenja rizika, mislim da je to politički najosjetljivije pitanje želim reći sljedeće. Slažem se s time da možemo ići u smjeru e, dakle koji je ovdje naznačen u izvješću, barem što se tiče eurozone, ali se pitam Vraćamo li se ovdje na pitanje koje je trebalo biti rješeno u okviru paketa šest mjera? Mislim da je tu komisija trebala preuzeti veći dio odgovornosti posebno u odnosu na neke države članice. Hoće li EDIS i ovi propisani uvjeti, što ima smisla s obzirom na državni dug i bilance banaka, ali mislim da e, trebamo odabrati pravi instrument. Bent je spomenuo pitanje nasljeđa. Dakle, bez obzira što odlučimo za budućnost, mi moramo biti svjesni da u bilancama banaka postoje neke stvari koje su nasljeđene. Nažalost, ja nemam za to jednostavno rješenje, ali moramo toga biti svjesni. Isto tako mi je drago da izvjestiteljica nije za međuvladin sporazum u Eliza Ferreira je u prethodnom sazivu dakle radila na tome. Ali mislim da e, to dovodi do rasprave koja nije dovoljno transparentna za građane i mislim da se ovdje zakonski propisi trebaju donositi u postupku suodlučivanja i da kako ministri tu imaju svoje mjesto. Hvala još jedan Mi ćemo e, biti konstruktivni. Trudit ćemo se da e, ovo krene dalje. Međutim, mislim da uvjetovanost ne smije biti izgovor da se ne poduzme ništa. Za nas u klubu zastupnika liberala to ne bi bilo prihvatljivo. Hvala, zastupnik Papadomolis. Europski sustav osiguranja depozita predstavlja treći stup bankarske unije, odnosno plana za dovršetak bankarske unije. To je jedan proces koji je Europski parlament već pozdravio u svojoj rezoluciji iz ožujka 2016. godine, međutim ovdje su se već kasni u odnosu na zacrtane vremenske rokove. Mislim da bi svaka daljna odgoda bila opasna kao i razvodnjavanje čitavog procesa. To je predstavlja opasnost kako za europske građane i šteti, štediše tako i za cjelokupno gospodarstvo u Europskoj uniji. I želim se sada nadovezati na riječi prethodnih govornika. Mislim da je izbor Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a još jedan destabilizirajući čimbenik za svjetsko gospodarstvo, to je nešto što izaziva zabrinutost i najgore što u ovom trenutku možemo učiniti jest da odgađamo razmatranje ovog pitanja i da se držimo svojih stranačkih stajališta ili pak uskih nacionalnih interesa. Što se tiče e, ovog izvješća, htio bih zahvaliti izvjestiteljici Lange. dakle, izvješće koje smo dobili 3. studenog e, i to smo dobili 20 dana kasnije u odnosu na na dakle početno dogovorene vremenske rokove, što znači da ćemo imati manje vremena za raspravu. Zapravo morat ćemo e, prilagoditi svoj rad toj činjenici. Također smatram da kroz dijalog moramo stvoriti jedan okvir koji će omogućiti uspostavu europskog sustava osiguranja depozita, depozita i sustav koji bi bio učinkovit i koji bi se mogao uspostaviti e, u zacrtanim vremenskim okvirima. E, dakle, ono što i sada najvažnije pitanje, nije trebali uspostaviti EDIS, nego kako raditi i kako pomoću širokog e, konsenzusa uspostaviti taj sustav koji bi onda zapravo u sljedećih osam godina mogao pružiti jamstva štedišama u svim državama članicama i to bi da kako također trebao biti jedan stabilizirajući faktor za bankarski sustav. U protivnom ćemo uputiti poruku e, građanima da Europski parlament pristaje na prvi i drugi stup, ali ne i na treći, dakle da smo mi za jedan parcijalni pristup. Kao da e, se pitamo treba li to donijeti ili ne, hoćemo li pričekati još nekoliko godina, a upravo je taj treći stup najznačajniji za evropske građane i šteti, štediše. Mislim da bi to uistinu bila kriva poruka za javnost. Ovo izvješće zastupnice Delange nadovezuje se na trenutnu situaciju u Europi. Trenutno štediše uživaju različitu razinu zaštite i povjerenje nije isto svugdje. Rekao bih da su vrijeme, sadržaj i vremenski okvir značajni i međusobno povezani elementi, no pitanje je dakle kako se postaviti prema tome. I ne mislim da treba reći da je ovaj prijedlog komisije isuviše ambiciozan. Mislim da bi zapravo trebalo vidjeti kako to najbolje provesti u dijelo do 2024. godine, kao što je izneseno u prijedlogu. Nadalje, ovo izvješće nije sukladno ostalim stupovima bankarske unije, budući da se ovdje ne uzimaju u obzir najveći rizici za štediše. I dakle, shodno tome, mi se zapravo ovdje udaljavamo od smanjivanja rizika i od uklanjanja nacionalne diskriminacije. Osim toga što se tiče iznosa komis, e, iznosa Edisa, on je smanjen za 50%, i na taj način zapravo rizik nije ravnomjerno raspoređen i nije pod kontrolom, što znači da se sustav neće moći učinkovito nositi s time, odnosno moći će to učiniti manje nego što bi to bio slučaj da imamo jedan učinkovitiji sustav osiguranja depozita. Mi se zalažemo za jedan mehanizam koji se ne bi financirao samo iz nacionalnog sustava osiguranja depozita i na taj način bi se bolje uzeo u obzir načelo učinkovitosti, jer ovdje još uvijek imamo onda vezu između država članica i banaka. Ovaj prijedlog zastupnice Delange podrazumijeva veću razinu birokracije, posebno što se tiče postupaka za osnivanje pod fondova, a tu se pojavljaju i neka pravna pitanja koja su važna. Meni se čini da je ovo važna tema, mi smo to odgodili i ne znam je li tu bio nekakav e, vremenski rok, da se vratim na pravna pitanja. Problem je u tome što bi nacionalni sustav osiguranja depozita morali uzimati kredite sukladno uvjetima koje bi definirale treće strane. Osim toga, postoje neki uvjeti koji se tiču dakle punog osiguranja. Europski parlament je u ožujku ove godine pozdravio prijedlog komisije i postupak u tri faze gdje zapravo dolazi do postupnog e, prelaska sa, na puno osiguranje kao i smanjenje rizika. No to je nešto što se ne spominje u ovom eksplanatornom dijelu. Mi smatramo da ovo izvješće zastupnice Delange ne ide u pravom smjeru. E, dakle, tu su preuzeti neki pozitivni aspekti iz prijedloga komisije ali isto tako e, treba istaknuti i neke problematične aspekte e, koje ću ja ponovno istaknuti kasnije, a prije nego što iznesem zaključak, e, ja bih predložio da pozovemo predstavnike Europske komisije na sastanak odbora kako bismo od njih čuli nešto više o toj analizi iz listopada. Možda bismo mogli s njima razgovarati o značajnoj razlici između prijedloga komisije i ovog izvješća zastupnice Delange. Zaključno, ovo izvješće zastupnice Delange prema mom mišljenju predstavlja rizik e, za harmoniziranu bankarsku uniju. Njime se stvara veći broj problema i odgoda i mislim da to znači da će ovo tržište biti još dugo rascijepkano. To je politika koja zapravo e, se želi da bankarska unija bude a la carte. Tu se predlaže produbljivanje bankarske unije samo u interesu e, nacionalnih e, bankarskih interesa. Puno hvala. Po pitanju rokova ja sam razgovarao s izvjestiteljicom i složili smo se da je moguće malo produžiti rok, na primjer do 16. prosinca, kako bi izvjestitelji u sjeni imali dovoljno vremena raditi na ovoj relevantnoj temi. E, sada zastupnik Lamberts. Dobro jutro, Europo. Ispričavam se, ovo nije uobičajeni početak e, intervencije, ali prvo želim zahvaliti Ester na obavljenom poslu, jer Ester ja znam e, da ti ne želiš gubiti vrijeme nego stvarno nešto postići. Mislim da broj ljudi koji su se prije mene javili za riječ pokazuje da i oni žele postići nešto i to nešto relevantno. Čuo sam da neki osobito gospodin Luke koji je govorio u ime izvjestitelja u sjeni, je jasno pokazao da ne žele napredak. Ester, pozivam te da odabereš koju većinu želiš. Jer ja nisam dugo zastupnik u ovom parlamentu, ali tu sam dovoljno dugo da bi znao da ne bi bila dobra ideja tratiti politički kapital i davati ustupke ljudima koji u konačnici neće biti uz nas. Dakle, odaberi svoju većinu pa postignimo ništo, ali nemojmo gubiti vrijeme na ljude koji žele da ovaj projekt propadne. Dakle, ja se slažem da moramo naći e, pravu ravnotežu između sadržaja, rokova i uvjetovanosti, ali mora također biti jasno da ovo nije nešto fakultativno. Mi nećemo spasiti e, jedinstvenu valutu samo sa potpunom bankovnom unijom, ali ona je ipak nužan preduvjet. E, mnogi su e, zadovoljni jer smatraju da je e, kriza prošla i da možemo nastaviti raditi kao i do sada. Ne, ako ne dovršimo ovu bankovnu uniju i mnoge druge stvari, naravno govori se o proračunskom kapacitetu eurozone i drugim stvarima, ali ovdje sada govorimo o bankovnoj uniji. Ako to ne učinimo, sam euro će biti biti ugrožen. Dakle, taj osjećaj da su stvari hitne je nešto što ja donekle osjećam u tvom izvješću, možda ne u dovoljnoj mjeri, ali znam da se moraš obazirati na e, osjetljivost raznih strana, no to je nešto što je nužno. Drugo što želim želim reći je da možda ne dijelim s tobom e, e, tumačenje e, komisijine ocjene učinka. Dakle, smatram da to tumačenje kaže da nisu sve opcije jednako korisne i jednako stabilizirajuće Odgovarajući na tvoj e-mail od jučer e, rekao sam da bi bila dobra ideja e, okupiti se kao skupina e, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, da se nađemo s onima koji su napisali tu procjenu učinka kako bismo došli do zajedničkog svačanja te ocjene. U prvoj fazi smatramo da uz e, nedostatka likvidnosti koji treba pokriti, slažemo se e, sa komisijom da već treba predvidjeti e, pokriće pretjeranih gubitaka koje treba imati gornju granicu, koju vjerojatno moramo podići na 40% ili nešto u tom smislu, ali to je nešto što mora postojati već u prvoj fazi. U drugoj fazi fazi kako ju predlažeš. Slažemo se e, da je to prikladno za sve banke koje nisu u sustavu, ali ako govorimo E, o bankama koje se uklapaju u kriterije SSM, e, onda moramo potpuni plan reosiguranja i pokriće gubitaka u potpunosti. Dakle, ako moramo gasiti lokalni požar, e, to možemo učiniti sa e, lokalnim vatrogascima, ali ako imamo veliki šumski požar, moramo pozvati vatrogasce iz susjednih gradova da pomognu. Dakle, mi smatramo da četiri velike institucije moraju imati sustav reosiguranja u potpunosti. Također se slažemo s idejom smanjenja rizika rizika. Kao što znaš, e, mi smo tu vrlo čvrsti, ali opet ovdje čujem e, dvije glazbe. Jednu glazbu sviraju oni koji su zabrinuti zbog e, osjetljivosti, odnosno krhkosti sustava koje nisu riješene i ja se slažem da nije riječ o tome da imamo slab južnjački bankovni sustav i snažan njemački sustav. Ne mislim da je najopasnija financijska institucija koju imamo u Europi Deutsche Bank u ovom trenutku. Dakle, ako dobro shvaćam, to je njemačka banka. E, to je tempirana bomba, velika tempirana bomba, premda ne jedina e, i oni koji eh, preziru bankovne sustave u drugim dijelovima Europe trebaju se najprije pozabaviti svojim domaćim bankama. Dakle, oni koji kažu trebamo riješiti probleme jer postoje, to, su, to je jedna strana, a drugi kažu eh, iskoristimo eh, tu krilaticu smanjenja rizika e, kao izgovor da ništa ne učinimo jer oni ne žele doista umanjiti rizike. Ja sam na strani onih koji kažu da trebamo neutralizirati rizike, o tome nema sumnje, onda e, također to trebamo e, učiniti. Dakle, još uvijek nisam zadovoljan što 6-7 godina e, nakon početka kriza još uvijek imamo tempirane bombe kao što je Deutsche banka ili neke talijanske banke. To me e, vrlo zabrinjava. Dakle, također mora biti jasno da ne želimo da se prosudba o tome jesu li zadovoljeni uvjeti e, miješa sa dnevnom politikom. E, dakle, to treba biti delegirani akt, e, ali tu se vidi miješanje politike. Podržavamo izvjestiteljicu kada govori o delegiranim aktima za doprinuse na temelju rizika, ali također moramo e, pažljivije odmjeriti riječi koje govore e, o državnom dugu. Dakle, Mi smatramo da argumenti koji se ovdje iznose e, ne vrijede dovoljno jer ex post doprinose treba uzeti u obzir. ocjenjivanje prikladnosti cilja od 8,1%, e, razmatranje da li fond EDIS treba dobiti e, bankovnu licencu, zatim osigurati visoku razinu povjerenja u zaštitu depozita među državama. Taj zaštitni mehanizam se može postupno uvoditi, naravno, a moramo pogledati i e, konkretne obveze, vidjeti da li se doista bavimo e, subjektima koji su preveliki da bi propali, zatim e, da li se e, ispravno nosimo sa sustavom korelacija. Insistiram da prije roka za amandmane sjednemo oko stola zajedno s ljudima iz komisije koji su i zaradili ocjenu učinka kako bismo vidjeli da svi shvaćamo isto. Dakle, mi želimo biti dio koalicije onih koji žele napredovati e, po ovom pitanju jer smatram da je to nužno. E, čuo sam da mnogi drugi rade u istom duhu, dakle izgradimo koaliciju onih koji su voljni na ovome raditi. Hvala Marko Zanni, hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici na trudu i na njenom tekstu. Ona je radila tjednima i mjesecima, imali smo niz sastanaka, razmotrili smo sve moguće opcije, pročitali smo prijedlog komisije i moramo nastaviti raspravu jer ključni problem cijelog ovog dosijeja, kako ga ja shvaćam, ono što sprečava napredak eurozone je nedostatak političke sloge. Postoje različite političke vizije, različiti modeli e, koje podržavaju različite političke snage. To se jasno vidi u raspravi o ovom izvješću. A riječ je o ključnom elementu u dovršenju bankovne unije što je nužno za postojanje eurozone. Puno toga se uložilo u bankovnu uniju, a ideja je da trebamo stabilizirati bankovni sustav, učiniti ga sigurnijim. To mora biti osnovni cilj koji uvijek moramo imati na umu kad radimo na ovom tekstu. Ja osobno smatram da tu postoji niz poteškoća. Premda, kao izvjestitelj u Sjeni, imam pozitivno stajalište, a isto tako ima i moj klub. Mi nudimo konstruktivne kritike, pristupamo ovome na pragmatičan način, ali ne vidim da ima političke sloge bilo u parlamentu, bilo u vijeću. Ovo je dosje koji bi trebao dovesti do stabilnosti u sustavu ali postoji opasnost da ćemo uložiti veliki trud da proizvedemo nešto što neće doprinijeti stabilnosti ili će ju čak narušiti ovdje ima dosta točaka oko kojega e, se ne slažemo, ali kad je riječ o prijedlozima mi ćemo predložiti svoje amandmane. Moram reći da je ovo dobra osnova za naš rad, ali smatram da bi to oslabilo već slabu strukturu prvobitnog predloga komisije. Neke se stvari mogu poboljšati, na primjer trofazni sustav e, svesti na dvofazni, e, tu možemo pojednostavniti sustav kako bi on radio punim kapacitetom, ali čak i u terminologiji koja se koristi u nekim amandmanima postoji rizik da bi se sve ovo moglo razvodniti e, koristimo izraze kao liquidity support, potpora za likvidnost, umjesto da kažemo funding, financiranje. Govorimo o loss cover, pokriću gubitaka umjesto excess loss cover, pokriću prekomjernih gubitaka. Više ne govorimo o fully mutualized approach. Dakle, sve te terminološke izmjene bi mogle razvodniti prijedlog. Kad je o konkretnim e, temama koje izlaze iz cjelokupne strukture, mislim da to predstavlja veliki problem jer će se to podijeliti u podfondove. E, ta podjela među e, europskim i nacionalnim podfondovima, to je sve suviše složeno. E, kad se govori o zajedničkom kapacitetu, o e, uzajamnom kapacitetu, to će pokriti samo mali dio depozita što nije dovoljno kad govorimo o jednom instrumentu, odnosno fondu, koji bi trebao biti koristan e, u rješavanju sistemske krize. Kako ja to vidim, e, ta brojka bi se mogla povećati tako da se zajednička kapacitet povisi na 0,8% depozita. Nešto e, temeljno nedostaje da bi ovo bilo uvjerljivo, a to je javni zaštitni mehanizam. Prije nekoliko mjeseci smo govorili o tome kad smo razgovarali sa predsjednikom e, e, FDIC-a iz SAD-a. On je smatrao da je važno imati javni zaštitni mehanizam koji će e, dati kredibilitet ideji e, da kada dođe do krize ovaj sustav može dobro funkcionirati i kakve god bile okolnosti da građani koji imaju tekuće račune moraju biti sigurni, e, ne smiju biti ugroženi. U 2008. godine E, su Amerikanci e, potrošili stotine milijardi dolara e, da bi riješili bankovnu krizu. Dakle, ta ideja da možemo bez javnog zaštitnog mehanizma imati stabilan sustav ne stoji. Mi imamo Europsku središnju banku. Ja smatram da ta ustanova treba biti naš javni zaštitni mehanizam to je jedini način na koji će ovaj fond, ovaj instrument biti uvjerljiv i pružiti sigurnost građanima. To bi mogao biti uvjerljiv odgovor na pitanje stabiliziranje bankovnog sustava eurozone. Trebali bismo moći na ozbiljan način dovršiti bankovnu uniju. Bez e, ovakvog instrumenta, a to može učiniti jedino Europska središnja banka, e, samo ona može učiniti e, taj sustav uvjerljivim jer e, će depoziti biti zajamčeni od jedine institucije koja može tiskati, e, tiskati novčanice eura. A kada je riječ o smanjenju e, preuzetih obveza za plaćanja, tu postoji veliki upitnik. Jesmo li sigurni da ako dođe do sustavne krize, da će banke biti u stanju poštivati svoje obveze, e, to je meni vrlo upitno. Dakle, ovo su najvažnije stvari koje sam želio reći. Kao klub mi e, ćemo dalje raditi na ovom prijedlogu. U ovoj početnoj fazi Mislim da ovo nije dovoljno da bi se zajamčila stabilnost e, i ono što je potrebno da bi sustav bio stabilniji. Hvala. Dakle, spontano javljanje za riječ, Burher Balc. Hvala. Nastojat ću biti kratak. Prvo, zahvaljujem izvjestitelju gospođi Delange. Ona je odradila odličan posao i moramo imati na umu da vijeće još nije ni započelo svoju raspravu. E, naša izvjestiteljica je hrabro krenula naprijed a mislim da je izvješće dobar temelj za našu raspravu. Ali on je tek e, početna točka u ovom dosjeu. Gospođa Delange je dobro iskoristila svoje vrijeme e, i e, radila na najosjetljivijim točkama gdje moramo naći rješenja dakle nacionalni e, e, programi za zaštitu e, mehanizma, zatim izbjegavanje opasnosti. To se sve ako se prenese na europsku razinu može smatrati nečim što će smanjiti razinu rizika. Moramo bolje shvatiti e, kakvi su učinci ako ćemo krenuti ka usklađivanju na razini Europske unije. Mi ćemo nastojati osnažiti određene aspekte ovoga putem svojih amandmana, ali ovo su politička pitanja moramo uzeti dovoljno vremena da o ovome detaljno prodiskutiramo. E, otvorena pitanja kako će funkcionirati europski sustav osiguranja depozita je nešto što iziskuje odgovarajuću analizu učinka. Ono što imamo za sada nije dovoljno, e, nisu, e, e, ne sadrži odgovore na brojna pitanja kako će jednaki uvjeti za sve utjecati na jedinstvenom tržište, šta je sa nacionalnim sustavima za nesolventnost. Prijedlog je prebrzo izložen i nema dovoljno čvrsti temelj. Naša izvjestiteljica e, s pravom traži novi pristup, e, osiguranje, reosiguranje i potrebne uvjetovanosti. Mi kao e, pučani podržavamo izvjestiteljicu u njenom pristupu i u njenim velikim naporima i velikom trudu. To je poruka e, za svakoga u ovom odboru da nađe učinkovito i izbalansirano rješenje. Hvala, gospođa Beres, izvolite. Hvala izvjestiteljice koja je na kraju ipak stavila na stol prijedlog. Jako je dobro da e, parlament bude e, akter u cijelom ovom procesu. i da može osmisliti svoje stajalište na temelju kojeg e, se onda pokreće i rasprava. Ipak žalim što ovaj prijedlog koji smo toliko čekali je poslan određenim e, novinarima koji su ga dobili prije nego što su e, zastupnici uopće mogli ga proučiti. No to nije osnovno. Ono što je osnovno je da pristup izvjestiteljice je zapravo pristup bottom up. A u bankovnoj uniji imamo tu ideju, znači svrha prema bazi. Ja ću e, to objasniti. Znači imali smo tu globalnu viziju u okviru prijedloga što se tiče bankarske unije. Jer imamo e, ta tri stupa kad govorimo o trećem e, stupu vezano u sustav osiguranja depozita, u određenom broju zemelja smo imali zabrinutosti. I imam osjećaj da u, od tih zabrinutosti u određenim zemljama smo zapravo krenuli kako bi pronašli rješenje. Na tom putu postoji rizik da cilj, sami ciljevi bankarske unije se nekako zaborave možemo reći da sustav će možda proći, ali jednostavno neće odgovoriti na glavni cilj, a radi se o povjerenju građanja u osiguranje i jamstvo koje, vam, im daje ovaj sustav jer se osniva na pravoj europskoj solidarnosti. Neću sad ulaziti u detalje uvjetovanosti imat ćemo priliku to e, pokazati kroz amandmane i veselim se što su rokovi produženi. Ali reći ću dvije stvari. Prvo, zabrinuta sam da što se tiče treće faze zajedničkog e, znači preuzimanja rizika, e, zapravo se jako sam zabrinuta što je to znači u nije u početku a isto tako, što se tiče same rasprave, kad govorimo o vijeću, znači ovom za, rasprave u vijeću što se tiče zaštitnog mehanizma, takozvani backstop, nemamo jednostavno napredak onakav kakav bismo trebali imati. No to ćemo pomno pratiti. No u svakom slučaju se veselim dubiskoj analizi ovog vrlo važnog dosija. Hvala gospođo Beres, a sada dajem riječ e, predsjedniku, gospodinu Peteru Simonu. Izvolite. Hvala. Kada smo započeli raspravu o ovoj točci, ja sam u prvom krugu rasprava rekao da bismo kao cilj trebali imati više stabilnosti u svim državama. Što to treba značiti? To znači da stvari neće napredovati ako povećamo opću razinu stabilnosti, ili u nekim državama ju smanjimo. Mislim da projekt e, gospođe, znači nacrt gospođe Delanke to dobro uzima u obzir jer razlikuje dvije stvari. S jedne strane imamo znači jedan dio koji nam omogućuje omogućava da imamo nacionalni sustav osiguranja depozita koji će biti stabilni, no s druge strane ona želi i europsku solidarnost i većina nas se s time slaže. Naš klub i većina drugih klubova koji su tu prisutni. E, svi su e, svjesni da treba i više Europe, više sigurnosti na europskoj razini. Ako uđemo u detalje, onda moramo to i detaljno analizirati. I onda želim e, tu reći nekoliko ideja za diskusiju, a isto tako bih želio i postaviti određena pitanja. Zamislimo si da, na primjer, dosignemo određene rezultate, da postoji određeni problem u državi članici i da se onda pokrene E, financiranje na europskoj razini, da imamo financiranje ne iz nacionalnog fonda, nego iz europskog fonda, nego iz europskog fonda. Kako ćemo onda ponovo napuniti taj fond, budući da nam je stabilnost potrebna? Ne bismo li e, trebali tom europskom fondu dati preferencijalni status kao, na primjer, koji ima MMF, kako vrlo brzo možemo imati dovoljno financijskih sredstava na raspolaganju. Drugo pitanje. Kad govorimo znači ovaj europski e, nivo fondova, postavljamo si pitanje što će se dogoditi znači u e, nacionalnim sustavima koji imaju različite e, tipove e, osiguranja depozita koji imaju zapravo različite službe ili odjeljke ako možemo to tako reći osiguranja depozita trebali bismo o tome razgovarati treće isto tako postavljamo si pitanje na koji način možemo koristiti ta sredstva imamo e, alternativne mjere koje bi trebale biti moguće, no o tome treba razmisliti između ovog sustava osiguranja depozita o kojem je govorila gospođa Lange, treba vidjeti da li su moguće alternativne mjere i da li trebaju biti mogući u drugim zemljama. Isto tako, trebali bismo razmisliti o jednoj drugoj stvari. Trebali bismo stvoriti mogućnost da koristimo sustav osiguranja. Ako, na primjer, jedna banka e, bankrotira i da e, prenesemo e, sve znači, račune iz jedne banke u drugu to sa sobom povlači određene troškove i u tom smislu e, klijent mora biti zaštićen. Njegov bi novci će onda biti u jednoj drugoj banci i trebali bismo predvidjeti znači financiranje i osiguranje u tom smislu, jer bi to onda u svakom slučaju više umirilo same e, štediše nego ako imaju tu to jamstvo da će dobiti određenu naknadu i obeštećenje. Da, u svakom slučaju drago nam je da smo što se tiče ulaganja manmana produžili rokovo i veselim se raspravi sa izvjestiteljicom i mislim da smo na dobrom putu vezano uz to. Hvala gospođo, e, gospodine Sajmone. Gospodin Taude, izvolite. Hvala, gospođo izvjestiteljice. Ovdje E, možemo reći da je ovo izvješće pozitivno ima cijeli niz pozitivnih elemenata. Radi se o teškom predmetu, teškom dosjeu. E, čuo sam što je rekao kolega Filip Lamberts, on više nije ovdje u dvorani, no on je postavio pitanje e, koje, se nadovezalo na ono što je rekao e, njemački kolega. Hmm, ako imamo tu europsku dimenziju, a ne ako imamo znači to usredotočenje na nacionalnu razinu, Postavljamo se onda pitanje, ako postoji rizik, a u e, svakoj zemlji postoji rizik, onda je potrebno da te rizike definiramo i da o njima govorimo, ali postoji način na koji će se to rješavati. Tu si postavljamo pitamo da li je europska razina najbolje mjesto gdje se ti problemi trebaju rješavati. Trebamo si postaviti pitanje o prikladnim instrumentima. Imamo na europskoj razini e, načelo subsidijarnosti ugovori, znači predviđaju jedinstvo između akcija i odgovar, e, i to načelo zajedničkog e, preuzimanja rizika. Neko to smatra e, vrlo kvalitetnim rješenjem, ali to nam se čini zapravo nije najbolje i najkvalitetnije rješenje i postavljamo se pitanje koji je najbolji način upravljanja rizicima. znači, e, prijedlozi su u paketu, e, to ide u dobrom pravcu sa različitim kriterijima, moramo ih uzeti u obzir, moramo ih analizirati. Stručnjaci već godinama govore da možemo imati znači oscilacije e, vezane uz nekapitalizaciju e, znači državnih obveznica i ako želimo imati paket koji će uzimati u obzir i te aspekte, onda mislim da zbilja imamo novi temelj za raspravu. Želim time e, reći da ne smijemo sad tu argumente e, formulirati samo iz tog nacionalnog motrišta, nego prije svega sa europske razine. Moramo imati rješenje koje će biti proporcionalno, moramo uzeti u obzir među etape koje postoje, a Mislim da sadašnji e, sustav funkcioniranja na nacionalnoj razini ne bi trebao biti doveden u obzir niti uništen jer e, u nekim sustavima gdje ovaj sustav osiguranja depozita ne postoji još, on taj sustav mora biti ustanovljen kako bi e, znači štediše imali jamstva u budućnosti e, u svim zemljama. Da, hvala. Imamo li kakvih drugih ako, e, uzimanja riječi? Ako ne, onda dajem ponovno riječ gospođi Lange. Izvolite. Hvala. Hvala kolegama koji su zbilja shvatili koliko je ovaj predmet osjetljiv, jako mi je drago da imamo tu otvorenu i iskrenu raspravu. Mogu reći da su e, primjedbe zbilja vrlo tehničke bile što se tiče samog sadržaja izvještaja i mislim da će nam to omogućiti da napredujemo. Imamo znači na primjer taj tehnički instrument e, takozvani book transfer postavljamo si pitanje kako će to funkcionirati ali ne vidimo drugi način. E, zbog toga Evo, u svakom slučaju sam spremna dodati stvari u izvještaj. A što se tiče naših prijatelja iz e, medija, mogu reći da su oni objavili zbilja e, e, već napredovalu verziju samog izvještaja ako vidim znači ove verzije koje su procurila, znamo da u ovom domu sve curi, ako vidim znači e, te e, verzije koje su procurile, onda mi se čini da su te verzije zapravo stare već deset dana prije nego što sam ja predstavila svoj završni e, izvještaj. Što se tiče znači ovog e, ove izloženosti riziku, onda vidite da je možda ton u ovim e, verzijama koje su procurile malo čvršći i grublji nego što sam ga ja formulirala u završnom izvještaju. A što se tiče završnog izvještaja. Postavljam si pitanje od kud je to procurilo. No, mislim da sad nije tu vrijeme da o tome raspravljamo. A što se tiče samog izvještaja, u svakom slučaju E, ja se slažem s time da vam znači dodam e, određenu interpretaciju što se tiče ove analize samog teksta e, komisije, no na stranici četiri oni spominju o tome da obvezno reosiguranje uključuje E, nešto vezano, povezano sa znači, ovim zajedničkim preuzimanjem rizika. Znači nisam ja to i, e, sad napisala, nego to je ono što je komisija napisala u ovoj dodatnoj procjeni. To je izuzetno važno, dragi kolege. Ja nikad nisam imala e, Eh, ambiciju da ovaj instrument se smanji. Naravno, mogućnost intervencije mora biti uvijek ista. No, s druge strane, to nije sad neki veliki top eh, koja će, koji riješiti sve probleme s kojim se suočava bankarski sustav u Europi. No, moramo završiti bankarsku eh, uniju, no mora, mora nam biti jasno o kojim svi svim aspektima govore. Naprimjer, gospodin Lamberts je spomenuo nešto vezano uz velike sistemske banke, isto tako taj princip prevelik da znači padne pod stečaj. Znači ako imamo znači taj e, sanacijski e, postupak, znači onda te banke će proći kroz sanacijski postupak, a ne kroz postupak nesolventnosti. Drago mi je da je e, znači, to pitanje riješeno, a moram reći da ambicija sustav sustava nije manja od ambicija u okviru e, europskog prijedloga. Ja nisam dirala znači ovih 0,8%, 0,4% nacionalnog e, nacionalnih sustava osiguranja depozita i 0,8 na europskoj razini odgovaraju istoj stvari, oni su povezani i jednostavno e, sve je to povezano na jednoj europskoj razini. Znači postavlja se pitanje da li na nacionalnoj razini tih 0,4 neće biti dovoljno. Onda to znači da e, smanjujemo tu mogućnost intervencije, no ja to tako ne vidim. Nisam dotaknula znači ovih 0,8%, e, isto tako nisam e, se dotaknula te mogućnosti intervencije samog sustava. No ono što sam ja željela je da riješimo organizaciju odgovornosti i podjelu odgovornosti na nacionalnoj i na europskoj europskoj razini. I jedino tako sustav može funkcionirati. Netko možda ne voli tu riječ rizik e, i tako dalje, ali moramo riješiti taj sustav koji se osniva s jedne strane na nacionalnoj odgovornosti, a s druge strane europskoj solidarnosti. Što se tiče socijalista, vi ste rekli nešto vezano uz nacionalni sustav. 100% problema u okviru sustava će biti riješeni. Mi o tome trebamo e, zajedno razgovarati. Kako ćemo te odgovornosti riješiti i organizirati na nacionalnoj i na europskoj razini u okviru europskog sustava koji ima znači istu interventnu moć. Silvi da nesolventnost i okvir za nesolventnost je škakljivo pitanje u rukama e, ministra financija to je teško pitanje. Sada je naravno još teže ako to dođe u ruke ministara pravosuđa. Slažem se s vama. No svi e, stručnjaci s kojima e, smo razgovarali govore o tome da je nesolventnost nešto što će nam omogućiti da riješimo ovaj problem. Mi smo pokušavali osmisliti tu listu uvjetovanosti koje će biti e, relevantne za EDIS. I čini mi se da znači solventnost tu pripada. Što se tiče smanjenja rizika, Silvi, vi ste nam e, postavili pitanje da li je to paralelno ili da li zna, je to zapravo zaključeno u sam sustav. Šarm ovog načina funkcioniranja da imamo znači fazu pune podrške likvidnosti i to nam pomaže što se tiče samog tajminga. Imali smo također i pitanje čini mi se od e, gospodina Simona o tome e, vezano znači uz e, SOD-ove, ali on je izašao iz dvorane i neću sada o tome razgovarati, mi ćemo to e, bilateralno <laughs> riješiti. Da, dragi kolege, veselim se zbilja budućim vjerojatno brojnim raspravama i želim još jednom vam uputiti veliko hvala da ovaj dosje je već uzeo puno mojeg vremena, ali ovo je samo početak. Da, li komisija uzeti riječ? Pa evo, sad me upozoravaju stajništvo da nije bilo predviđeno da se da riječ komisije, osim ako uistinu ne žele uzeti riječ. Hvala. E, dakle, što se tiče rokova, prije nego što krenem na to, želim reći da možemo potvrditi rok za predlaganje madmana riječe o Bankarskoj uniji, to je 16. prosinca. Razmatranje amandmana će biti održano 12. siječnja, glasovanje u odboru 25. siječnja, a na plenarnoj sjednici će biti održano glasovanje u, na drugoj sjednici u ožujku. Što se tiče Edisa, rok za predlaganje amandmana je također 16. prosinca. Razmatranje amandmana će biti 21. siječnja. Glasovanje u odboru tek ćemo potvrditi. Za pola sata imat ćemo sastanak koordinatora otvoren za javnost. To će se održati ovdje u 12.15, dakle za pola sata. A sada ćemo prekinuti ovaj sastanak na pola sata. Hvala svima.